usvajanje dnevnog reda. Imamo tu jednu malo imali mali isprava koji se odnosi na 17. točku dnevnog reda, a to je opsežan okvir za odgovor na izbjegličku krizu. E, naime, točan naslov titula naše gosta, Mamadua Dana Baldea, je da je zamjenik ravnatelja odjela za otpornost i rješenja u UNHCR-u. Dakle, možemo li to prihvatiti? Da, u redu, onda je prihvaćen i dnevni red. A sada nekoliko najava mi smo, kao što se sjećate vjerojatno, imali 24. travnja. Preko Skype-a smo razgovarali sa glavnim nadzornikom, ravnateljem Nacionalnog parka Virunga u Kongu, princom Emanuelom Merodom. I on nam je ispričao kakva je teška situacija sigurnosna tamo gdje je pet rangera i jedan vozač ubijeno 9. E, travnja u napadu koji se pripisuje različitim paravojnim e, snagama. Maj maj. I mislim da se situacija, prošlog petka je došlo do još jednog napada i mislimo da se situacija pogoršava i dalje. Mislimo da bojimo se novih izbjeglica koje mi mogli prekrenuti prema Igandi. Mislimo da mm, mislim, tu postoji jako puno stvari za koje je vlada odgovorna jer želi početi vaditi naftu na području samog nacionalnog parka i zbog toga dolazi do tih nemira dodatno. Uz ostalo se pojavila i ebola na zapadu države i mislimo da bi se i to moglo odraziti zapravo na e, početak, dakle nove tokove i struje izbjeglica, naravno ako ispije ebola, onda će oni ići u susjedne države, prvo Ruandu i Ugandu, ali onda se tu e, dalje to prenosi prema tome, ne moramo govoriti koliko to pogađa ove najsiromašnije kojih u to regiji ima puno i zbog toga moramo vrlo pažljivo sljedećih mjeseci nadzirati situaciju u Kongu. Sljedeća moja najava se odnosi na Europske dane razvoja. Kao što znate, oni se održavaju redovno i to 5. 6. lipnja ove godine prilikom turi taksis e, događaja u Briselu. I bilo koji član parlamenta ili bilo ko od vaših asistenata i člana tima e, mogu se unijeti na popis i sudjelovati u tome. Naravno, možete i online sudjelovati. Postoji međutim rok za prijave, a to je 18.5. ovog petka. Znači, ako želite otići na Evropske dane razvoja, e, morate se do petka javiti. Naš odbor je odlučio da naš panel koji imamo e, na tim Evropskim danima razvoja posvetimo temi okončanju dječjih brakova. Imaćemo i različ... Naš kolega Charles Görens će to voditi, moderirati. Imamo razne govornike kao i stručnjake, doći će tu primjerice jedan ministar iz Nigerije i tako dalje, neke djevojčice koje su bile osobno pogođene i tako dalje. Naš e, okrugli stol će se održati u srijedu 6. u pola 12 do 1. Ako želite sudjelovati, molimo da se javite i e, da ne zaboravite 5. i 6. 6. E, se održava Evropski dan razvoja. Sljedeće imamo ovdje, u, dobili ste u dosjeima zapisnike sa proteklih sastanaka, ako imate bilo kakvi komentare ili pritužbi, javite se tajništvo, ako nemate nikakvih, onda se to smatra usvajanjem. Članak peti imam usvajanje koordinatorskih odluka i preporuka. Dakle, ako imate bilo kakvih e, od 24. travnja, to se sve u vašem dosjeu nalazi, ako imate kakvih pritužbi, komentara, šaljete tajništvu. A točka šesta to su objave komisije, pošto nam dolaze danas dva povjerenika iz Europske komisije, onda mislim da će oni donijeti sve svoje najave, objave, i informacije sa sobom. Mi sada prelazimo na jednu vrlo važnu točku, a to je točka sedam. Financiranje za razvoj, naime pitanje da li su Evropska unija i njezine zemlje članice ispunile svoje obaveze koje su preuzele u vezi financiranja razvoja. Dakle, ove godine ćemo se baviti, sada ćemo se konkretno baviti svježim najnovim izvješćem komisije koje će zamijeniti ona dobro poznata izvješća o odgovornosti koja su bila svake godine do 2015. objavljivanja. I zbog toga smo i pozvali komisiju da dođe danas da nam predstavi svoje novo izvješće o investiranju održivi razvoj koje, kako sam shvatio, shvatila e, povjerenik Mimica krajem travnja predstavio u Njorku. Prema tome mislim da je ovdje s nama danas gospodin Laurent Sarazen koji je e, šef e, jedinice za učinkovito financiranje razvoja u DigiDevku. Nas me zanima jako gdje se trenutno, trenutno Evropska unija nalazi, je li na pravom putu da ostvari sve obaveze koje je prihvatila ili ne očito da smo iz naše ciljeve za 2015. promašili, nismo zapravo sve to ostvarili, pa sad smo si dali još 15 godina da povećamo svoju službenu pomoć u razvoju. Sad je tek 2018. godina, pa ćemo prvo saslušati što nam komisija ima reći, a onda ćemo komentirati i raspravljati. Dakle, imate riječ gospodine Sarazan i Želim osim toga još i pozdraviti predstavnika jedne organizacije profesora i nastavnika iz Njemačke, oni su straga, koje je Norbert Neuser pozvao na naš današnji sastanak. Vas eh, nedvojbeno zan, vi zanimate za ostvarenje naših održivih ciljeva i implementiranje akcijskih planova za, za ispunjenje istih, jer to želite predavati i sve više uključiti u sve moguće predmete u školama. I to mislim da je jako bitno, jer to pomaže i da djeca razumiju koja su sljedeća generacija, naša budućnost, a i da pomognu roditeljima to shvate. A vidite, do 2030. do kad ističe naš rok za ostvarenje tih ciljeva, će oni već biti odrasli ljudi i bit će nositelji svih glavnih aktivnosti u društvu. Prema tome, veliki pozdrav njemačkim profesorima i nastavnicima. Izvolite. A sada, kolege, ovo je to izvješće koje mislim da vam je već na vrijeme dostavljeno, a riječ dajemo gospodinu Sarazanu iz komisije da vam to prezentira. Izvolite. Hvala lijepo. Meni jako drago i sretan sam što vam mogu danas prezentirati ovo naše novo izvješće komisije o ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Izvješće zapravo iznosi točno i pravi inventuru onom što su zemlje članice i Evropska unija učinili između 2015. i 2017. kako bi ostvarili Adis Abebsku agendu. Dakle, iz prijašnjih e, izvješća odgovornosti smo zapravo stvari strukturirali nakon što smo dobili agendu iz Addis Abebe i sada se nje držimo kad pišemo ta izvješća o uspješnosti i ostvarenju tih ciljeva. Pritom se fokusiramo specifično na prioritete e, kod kojih je postignut pun konsenzus svih dionika. Mi smo ovdje uveli ovo izvješće i čitav niz, da kažemo, naših indikatora koji su kao poput semafora, ono žuto, zeleno i crveno, da pokažemo najjednostavniji način da li smatramo, da li su po našoj ocjeni Evropska unija i zemlje članice na putu da ostvare, dakle na pravom putu za ostvarenje ciljeva. Od svih naravno tih semafora, mi tu svi semafori mjere naše napore, o tom je opće riječ o izvješću, da vidimo i onda kamo ti napori eventualno mogu odvesti, da li vode doista u napredak. I mi smo onda uveli još jedan indikator da pokažemo da li, ne samo da li smo na pravom putu, nego i da li je taj pravi napredak učinjen na tom putu ostvarenja ciljeva. Jer vidite, neki puta ostvarenje globalnih ciljeva nije nužno vezano za konkretne akcije i mjere koje se poduzimaju. Prema tome gledamo svrsishodnost tih mjera. Sve u svemu izvješće pokazuje da je Evropska unija i zemlje članice su odgovorile i odgovaraju na agendu iz Addis Abebe na taj način što povećavaju svoje financijske obveze izdvajanja sredstava za ostvarenje te agende i akcijskih planova koje su u vezi s tim donijeli. Ako idemo po poglavljima izvješća, onda vidimo na području domaćih javnih e, resursa, zemlje članice Europske unije su vodeći donatori u svijetu i mobiliziraju maksimalno vlastite sredstva. Zapravo su 76% povećali korištenje resursa iz nacionalnih okvira u protekle dvije godine. Što se tiče domaćeg i međunarodnog poslovanja, vidimo da je Evropska unija dobila, dala mnoge poticaje za recimo promoviranje vrlo odgovornog načina poslovanja koja je u skladu sa našim ciljevima. Najvažnije od toga svega u međunarodnoj suradnji e, na pružanju pomoći za razvoj su naravno ona ODA, odnosno službena pomoć za razvoj. Dakle, to, vam, to je navedeno u poglavlju četvrtom koji se bavi na stranici 35 koji se bavi upravo tom međunarodnom pomoći. I tu se bavimo, dakle, pitanjima ove službene pomoći u razvoju, ODA, kratica. Izvešće potvrđuje da su Evropska unija i zemlje članice i dalje potvrđuje se, dakle, najveći donatori i najveći pružatelji službene pomoći u razvoju ukupno predstavljaju zajedno svi skupa 57% ukupne globalne pomoći u razvoju. Ove godine je na mm, razina e, pružanje službene pomoći u razvoju dostigla 0,5% e, bruto domaćeg prihoda, što znači da je za 0,3% više nego što je bila prije dvije godine. Ono crveno svjetlo, crveni upaljeni semafor, u izvješću se odnosi na službenu e, pomoć e, koja se koja se, grani, koja se zapravo zadržala samo na 0,11% bruto domaćeg prihoda kada je u pitanju 17. točka 17. cilj iz popisa ciljeva održivog razvoja. To je jedino crveno svjetlo. A inače u vezi sa suradnjom na pružanju pomoći za razvoj, Evropska unija i zemlje članice su i dalje napredovale i to pogotovo u smislu učinkovitosti razvoja. Imamo vrlo nisku razinu e, one nesvrsishodno upjerene pomoći i poboljšali smo isto tako i svoju performansu zajedničkih programa izvođenje i provedbu tih zajedničkih programa. Zatim, mi smo najveći donatori na području javnih investicija u ublažavanje posljedica klimatskih promjena koji su dakle ukupno globalno dosegle 20 milijardi dolara 2016. Osim toga valja napomenuti da su Evropska unija i zemlje članice globalno alocirale 15% svojih svojih obveza iz službene pomoći u razvoju za ljudske resurse i humanitarnu direktnu pomoć. Što je, dakle, pokazalo se da je jako naraslo od 2015. zapravo za više od 30%. Kad prelazim na peto poglavlje, a to je stranica 62. Kad govorim o međunarodnoj pomoći o razvoju i dalje, vidite da je Evropska unija ima posebne, koristi svoje trgovinske instrumente kako bi pomogla zemljama u razvoju da lakše uđu na e, različit e, tržišta svjetska, pogotovo Evropska unije, pogotovo onim najmanje razvijenim državama svijeta i otočkim državama. E, protekle dvije godine su Evropska unija i zemlje članice više nego udvostručile svoju E, izdvajanje za pomoć koja ide kroz trgovinske ugovore ili obaveze, dakle da će kroz trgovinske privilegije i preference pomoći tim državama, pogotovo tim najslabije razvijenima. I njima su maksimalno otvorili tržište. Ono što je posebno važno za nas je da je udio sirovina u smislu rudača minerala e, koji dolaze iz tih zemalja se zapravo e, smanjio, a u korist uvoza proizvoda koji dolaze iz tih država. Dakle, ne izvoze samo primarnu sirovinu, rijetko i vrijednu, nego počinju i sami prerađivati i nešto proizvoditi, što je naravno puno bolje. Zatim prelazimo na stranicu 72. Tu vidimo da su Evropska unija i zemlje članice zapravo na prvoj crti, na prvoj liniji fronte u borbi za olakšanje dugova i da rade maksimalno na poboljšanju kreditnih uvjeta, općenito mogućnosti da takve zemlje i najslabije razvijene zemlje dođu do nekih puteva i mogućnosti financiranja kroz kredite ili druge vrste zajmova. Poglavlje 7 govori o sustavnim sistemskim stvarima su kojima smo počeli više na šestoj stranici. Tu vidimo da su Europska unija i zemlje članice promovirale političko koherentno za održivi razvoj i rade na tome da ojačaju globalno upravljanje cijelog cijelim sustavom razvoja, globalno gledano. U poglavlju 8 na stranici 82 gdje govorimo o znanstvenom razvoju, inovacijama i izgradnji kapaciteta, vidimo da se ponovno vraćamo na ono pitanje službene pomoći i vidimo da su opet Evropska unija i članice opet najveći donatori za pomoć na tom području, a i najveći donatori različitih školarina i financiranje studenata i učenika iz najmanje razvijenih zemalja svijeta. Dakle, zaključak izvješća je doista, to je već i prezentirao naš povjerenik, 23.4. na forumu UN-a u Njurku, a zaključak generalni zapravo da smo pozitivno se razvijali i da je na pozitivnom putu Evropska unija sa zemljama članicama u ostvarivanju dnevnog reda i ciljeva iz Addis Abebe iz 2015. I vidimo dakle da tu se, i vidimo gdje su eventualno potrebe da se dodatna sredstva izdvoje kako bi ostvarili ciljeve ove službene pomoći. Hvala, idemo se vratiti na dokument. Ovdje vidimo točno da počinje sa stranicom 93 su sve ove obaveze koje su preuzete, navedene, vrlo lijepo ilustrativno prikazane, odmah je semafor kraj toga da vidite gdje smo, dokle smo s nečim došli. Da li je crveno, žuto, zeleno i sve se vidi kako, dokle smo. šta je sad sa odlukama o tome što ćemo napraviti dalje? i nisu još te odluke konačno donesene. Mislimo da će sljedeć, do sljedeće godine zapravo ćemo imati tek neke nove nalaze u vezi ostvarenja našeg ciljeva ostvarivog razvoja, pogotovo sa područja zaštite klime i onda da ne bismo stvari preduhitrili, duplicirali, ćemo čekati da to koordiniramo, da vidimo, da donesemo odluke točno kako ćemo popuniti sa dodatnim sredstvima. Dakle, vidim da ste vi zapravo ovdje u vašoj inventuri situacije kako smo ispunili svoje obaveze, posvuda zadovoljni, svuda smo pozitivni, osim što smo recimo imamo jedan, dva zapravo samo semafora koje su zabrinjavajući, to je u pitanju pružanja pomoći najkrhkim, najfragilnijim državama. Ali možda je to dobro jer ovdje recimo je vrlo zbog vidljivosti ono što mi radimo i postižemo, pa da komisija jednostavno onako, to je sad ogroman dokument i vi ste pokušali to sažeto da nama prenijeti, da kažemo gdje su problemi, a gdje smo recimo na pravom putu. Ali da bi bili što ilustrativniji i lakše to prikazali našim članovima, možda bi u sljedećoj prezentaciji kod idućeg izvješća mogli odmah ići grafički na to da im pokažete odmah područje, cilj i gdje stoji semafor, gdje smo. A inače, to bi bilo i transparentnije zapravo i za ostatak svijeta, da kažemo da i nevladine organizacije i svi ostali forumi koji su zainteresirani, zato i globalno na tom djeluju, mogli lakše u tom sudjelovati i odmah vidjeti na prvi pogled gdje smo. Ali mi smo o sadržaju izvješća doista raspravljali sa predstavnicima nevladinih organizacija. Evo jučer njihov savez Kongord je jučer došao sa svojim predstavnicima i vodili smo živahno žustru raspravu koja se nastavlja. Ali da, istina je, na kraju su tek ovi semafori istaknuti, e, bilo bi možda da bi to bilo kao na prvi pogled sve jasno i vidljivo a možda da to okrenemo. A inače, mi smo i u Kodeju raspravljali o tom izvješću i mm, mislim da smo tu de facto i finalizirali one stvari, naše zaključke na koncu konaca i vidjeli što da lakše odlučimo o tome što treba učiniti na ovom područjima gdje nismo 100% stigli sve. Da, naravno, to treba podijeliti s parlamentom jer i mi moramo točno aktivno sudjelovati u tome i vidjeti gdje smo došli, gdje smo sa kojom sa kojim ciljem i da vidimo, recimo mi u lipnju znamo da moramo i novi program donijeti za razvoj, pogotovo za iduće razdoblje kako ćemo pomagati zemljama koje su najslabije razvijene. Ali sad možemo krenuti i našu raspravu otvoriti. Norbert, izvoli. Hvala puno na našem izvešću i prezentaciji ove dobre dokumentacije. Mislim da je prilično važno da tu naglasimo kako smo generalno postigli napredak na ostvarenju agende iz Adisa Bebe iz 2015. I da onda možemo, recimo, da mi uspunjamo svoje obećanja. I to je dobar pregled. Oprostite što prekidam. Ja sad na kanalu prvom imam španjolske. Marija, možete li vi to provjeriti? Jel to sad funkcionira? Imate sad na kanalu prvom njemački, dobro. Norbert, onda idemo ponovno. Hvala, idemo ponoviti. Mislim da je to jako dobar pregled. A mi smo i nakon velike konferencije u ove Addis Abebi obećali da ćemo te stvari obaviti, preuzeli smo te obaveze. Prema tome mislim da smo na pravom putu, kako ovo izvješće pokazuje, i da bismo sad krenuli na realizaciju godišnjeg izvješća. Dakle, to sad bi trebalo se više baviti ovim nastavkom rada na ovo što je komisija u ovom izvješću konstatirala. A za mene to uključuje i pregled razvoja u našim zemljama članicama. Jer vidite, kad smo raspravljali o konsenzusu na području razvoja, imali smo problema sa nekim zemljama članicama koje su odbile da izdvajaju 0,7%, dakle taj cilj 0,7% svog e, bruto domaćeg prihoda da izdvajaju te, u te svrhe. Stoga vidim dakle neke probleme u nekim zemljama članicama. Mi ne možemo samo reći da smo mi kao Evropska unija jednostavno spadamo među najveće donatore ili jesmo najveći donator na svijetu u nekim područjima, nego moramo pogledati šta se u kojoj zemlji članici konkretno pojedinačno događa, uključujući i moju zemlju Njemačku a osim toga moramo i se poslužiti, napraviti prvo inventuru, a se poslužiti sa svim instrumentima koje nam stoje na raspolaganju, da pomognemo ovim najmanje razvijenim zemljama. Jer ti LDCD-ovi, te najmanje razvijene zemlje, ne uživaju svu onu potporu koju bismo mi njima htjeli pružiti. Pa dakle, treba pregledati sad situaciju da vidimo kako ćemo konkretno njima, za njih popraviti situaciju. Hvala. Ima li još neki kolega? Marija Hojzle. Hvala. I ja sam se htjela zahvaliti na ovom zbilja sveobuhvatnom izvještaju. To on je i tematske gledano potpuno opsežan, iscrpljujući, sveobuhvatan. I dobro da ste tu rekli i gledali ste šta neke zemlje dobro rade. Međutim, kao što je moj kolega Norbert malo prije rekao, trebamo neke stvari potpuno otvoreno reći i istražiti gdje zemlje članice ne rade dobro, gdje imamo deficite i to je rekao Norbert dobro. A inače, ono što mi je još upalo oče, ove najslabije razvijene zemlje, to si i ti Linda već rekla i Norbert je to malo prije ponovio. Dakle, te najslabije razvijene zemlje, to je posebno jedna kritična točka i tu trebamo posebno se e, na njih usmjeriti i vidjeti koje države članice zaista izdvajaju 0,7%, a koje države to ne čine. Jer mislimo da bi svi trebali to učiniti, sve se to uračunava, jer inače im nećemo uopće uspjeti pomoć. A onda mi je još jedno poglavlje jako na srcu, a to je poglavlje koje se bavi bioraznolikošću u četvrtom poglavlju, konkretno stavak 4.5 Pitanje kako se financira bio održavanje, očuvanje i pomoć za očuvanje bioraznolikosti i različitih akosustava. Prvo imamo jednu konvenciju iz 2010. o očuvanju bioraznolikosti, to piše, a onda kaže nakon toga da Evropska unija tu postiže napretke. Međutim, međunarodni cilj financiranja do 2020. se unatoč tome nije ostvario i ne ostvaruje onako kako je planirano tim tempom. Prema tome, to mislim da je loše jer nužno je da idemo tempom koji je planiran da bi ga ostvarili. Međutim, piše ovdje isto tako da je financiranje očuvanja bioraznolikosti vrlo teško zato što privatni investitori nemaju nikakvog zanimanja za to i nikakvog interesa u tome. Što znači da isključivo javni sektor, e, javna ruka za to zainteresirana, pa prema tome ili financiranje dolazi službenim putem preko ODA službena pomoć ili ga nema. Dakle, to je jako bolno pitanje koje me muči. A onda sam gledala malo dalje i vidimo da se to poglavlje nastavlja na ovom za iznenađujuće optimističnom referiranju na to da se Europski investicijski plan pruža sjajne mogućnosti da se javno i privatno financiranje uspostavi i poveže glede financiranja i bioodrživosti i općenito ekoloških kategorija. Pa me sad zanima kako dolazite uopće do tog zaključka da Europski investicijski plan uspjeva u onom što ste malo ranije gore e, negativno pisali kad ste rekli da privatni sektor nema nikakvog interesa u očuvanju bioraznolikosti. Dakle, s jedne strane tvrdite privatnici neće dati ni pare za to, a onda poslije tvrdite će evropski investicijski planovi u kome apropo i ti privatnici sudjeluju, će to moć onda financirati i spašavati. Kako to onda mislite? A zatim, da li će Evropska unija taj, naše ciljeve do 2020. po vašoj procjeni ispuniti ciljeve e, unatoč svemu do 2020. Jer to mi nije jasno uopće. Mislim da ste dosta kontroverzni u tom prikazu. I zatim još nešto, ja sam komisiju prije tri mjeseca već pitala u pismenom obliku kako to izgleda sa Europskim investicijskim planom i bioraznolikošću. Tu me posebno u tom kontekstu zanima recimo ovaj, mogućnosti, koliko je predviđeno mogućnosti investiranja za poljoprivredu. To me jako zanima. Međutim, komisija mi do sad još uvijek nije odgovorila ni slova o tome pa mislim da je to dosta mukotrpno i mučno, što vas na svakom sastanku ovog odbora moram na to podsjećati kako mi dužni dati odgovor i još uvijek ga čekam, a možda ću sad uspjeti, možda mi sad nešto uspjeti reći. Drage kolege, ako pogledate priloge, E, dakle stranica 107 pa nadalje, imate pojedinosti za svaku državu članicu, koliko potpore daju, te su izneseni trendovi za svaku državu članicu, tako da je zanimljivo vidjeti ide li ta potpora, gore ili dolje. Možete vidjeti dakle to u prilozima na stranici 107. Želi li se još netko javiti? Bogdane. Hvala predsjednice. Ja se slažem. Kao su, kao slažem se da je ova potpora jako važna. Na stranici 106. možemo vidjeti kakvi iznosi odlaze za razvoj. Dakle, 1,5% za Europsku uniju. Trebali smo vidjeti kako se ta potpora razvija u različitim državama članicama i trebali bi dakle uspostaviti tu poveznicu sa državama članicama, vidjeti što se može poboljšati. E, kolege iz odbora za proračun mogli bi nam predložiti dobre prakse, odnosno kako bismo mogli dati više za više. Evo, to bi bilo dobro dobiti primjere za države članice. Hvala lijepa, Linda. Mislim da slijedimo istu liniju. 2017. godine uspostavili smo i postigli novi sporazum e, za razvoj u Europi. I došli smo do brojke od 0,7. Međutim, po onome što vidimo i što je prošli mjesec objavljeno, vidjeli smo da je došlo do smanjenja. Došlo je do smanjenja od 7% i e, nekoliko je država koje su premašile ovih 0,7, e, a mi bismo željeli znati hoće li e, komisija postaviti jednu realnu, jedan realan plan, jedan realan program i kako ćemo mi premostiti taj raskorak u pogledu ove pomoći, a koji će nastati Brexitom. Da, imamo kolege koje će doći, stručnjake koje će doći i pozabaviti se tim pitanjima. Evo, vidim da se više nitko ne javlja, pa dajem riječ našem gostu. Hvala lijepo. Da, to je jedna od najzanimljivijih točaka ovog izvješća. Naime, pokazuje potporu, razvojnu potporu i Europske unije i država članica pojedinačno, tako da možemo vidjeti kako stoje svaka država članica vizavi svojih obveza. Što se tiče službene razvojne pomoći, on se, ona se 2017. godine smanjila. Postoje tri glavne razloga za to smanjenje. Prvi razlog je E, smanjenje e, prihvatljivih e, troškova za donor za donatore. I to u kontekstu izbjeglica i izbjegličke krize. Vi znate da su valovi izbjeglica dolazili u Europu, troškovi su još uvijek prisutni zato što su izbjeglica još uvijek u Europi, ali to više nije prihvatljivo za službenu razvojnu pomoć. Nadalje, i drugi razlog. Dakle, operacije nekih država članica, članica koje, su se od, koje su se 2016. godine održale i koje su te godine povećale ODA-ove, a nisu se ponovile, one se nisu ponovile 2017. godine. Treći e, razlog je a, treći razlog je vezan za EAB. Ovdje se radi o tehničkim pitanjima. Sve obveze se tretiraju kao službena razvojna pomoć, a reflow se tretira kao negativna službena razvojna pomoć. Dakle, pojavljuje se sve više i više takozvanih reflowa 2017. godine, koji su mehanički i automatski spustili, smanjili službenu razvojnu pomoć, tako nam kaže Evropska institucija. I sve to dovelo do sveukupnog smanjenja. Naravno, zabrinjavajuće je to što se 2017. godine dogodilo to smanjenje pomoći jedan od zapanjujućih elemenata u zaključcima vijeća, koje ćemo, nadam se, usvojiti 27. svibnja. Naime, vijeće traži od komisije da pokrene inicijative i da podnese prijedloge kojima bi se ispunili, ispunili zahtjevi službene razvojne pomoći. Dakle, trebamo vidjeti što bi se moglo predložiti, moramo razmisliti. Ali u svakom slučaju doista jest, ovo, ovo pitanje jest hitno i vijeće zahtjeva od nas da se sa time uhvatimo u koštac. E, taj prijedlog e, se osobito odnosi na službenu razvojnu pomoć za najmanje razvijene zemlje. O tome se jako puno govorilo na razini vijeća. Moram ovdje naglasiti da LDC-ovi predstavljaju zasebnu kategoriju. Nisu svi LDC-ovi krhke države i nisu sve krhke države LDC-ovi, odnosno najmanje razvijene zemlje. Dakle, još uvijek moramo napraviti analizu, ali jedan od glavnih razloga zbog kojih je zbog kojih pomoć za LDC-ove stagnira jest to da su da je veliki dio pomoći otišao krhkim državama koji nisu najmanje razvijene zemlje. Dakle, jako puno je otišlo izbjeglicama u susjednim područjima kako bismo se uhvatili u koštac sa sirijskom krizom. Dakle, neke od e, država nisu LDC-ovi, iako su vrlo, krhke države i ranjive države. I to objašnjava, to objašnjava zbog čega sredstva nisu išla LDC-ovima. E, dakle, najprije ćemo detaljnije analizirati e, strukturu bilateralne potpore država članica a zatim ćemo pokušati iznijeti prijedlog o tome kako bi se mogla poboljšati e, situacija vezana za službenu razvojnu pomoć namijenjeno najmanje razvijenim zemljama. Što se tiče biološke raznolikosti, ja nisam siguran da vam sada mogu dati pojedinosti jer nisam stručnjak ni za bioraznolikost ni za EAP, ali ono što smo primijetili u izvješću jest to da ne postoji veliki apetit privatnog sektora da ulaže za, ulaže u bioraznolikost. A, to, a jedan od ciljeva EAP-a jest da potakne privatni sektor da ulaže tamo gdje inače ne bi ulagao. I to na način da se pružaju jamstva, da se pružaju razne vrste financiranja. Mi se nadamo da će se privatni sektor upustiti u ulaganje u onim sektorima o kojima inače to ne čini, a to je, na primjer, bioraznolikost. Moje kolege iz EAP-a iz EAP-a će se svakako pozabaviti pitanjem koje ste postavili prije nekoliko tjedana. Hvala vam. Da, zanima nas također i e, nezakonito financiranje. I e, željeli bismo vidjeti dakle što se može učiniti po pitanju tih e, nezakonitih financijskih tokova. Evo, ja se nadam da će komisija nastaviti e, izvještavati barem jednom godišnje. Nadam se da će nastaviti nadzirati ona područja gdje postoje slabosti. Mi smo se vratili iz Ugande, imamo jednu delegaciju koja je otišla u Ugandu, imamo problema s financiranjem projekata u Ugandi. A, Uganda je važna zemlja ako se želimo boriti protiv korijenskih razloga migracija. Dakle, zahvaljujem komisiji što se jutros pridružila s nama i što nam se jutros pridružila. Vi vidite da u ovom izvješćima jako puno informacija. Možete vidjeti kako stoji vaša država članica. Dakle, ovo je bilo sve vrlo detaljno i zahvaljujemo. Zahvaljujemo našem gostu. Okay, we now move on. We've got a lot of important issues this morning. Imamo i drugih važnih tema danas. Sada ćemo razgovarati i o višegodišnjem financijskom okviru. E, sa dva povjerenika ćemo se sastati nešto kasnije danas i sutra i onda i možemo postaviti pitanje vezano za novi prijedlog VFO-a, ali jutros ćemo, to danas ujutro ćemo razgovarati sa Konkordom, odnosno predviđene razmjene mišljenja s Konkordom i višedioničkom platformom o provedbi ciljeva održivog razvoja. Gdje sjede? So, colleagues, we, all, we all saw the, um, plenary a couple weeks ago and saw the... Dakle, prije nekoliko tjedana predsjednik Juncker je predložio, to jest prezentirao prijedlog komisije o vfo i vidjeli smo da prijedlog komisije spaja većinu instrumenta za financiranje, za vanjsko financiranje u jedan jedini instrument, to koji se zove instrument za susjedstvo i suradnju. Dakle, veliki je fokus stavljen na migraciju. I imamo za to 20% u svim proračunskim, proračunskim linijama, stavkama. Ono što nas brine i ono što želimo osigurati u sljedećim mjesecima jest da financiranje za razvoj, odnosno razvojna pomoć, ostane dominantna u ovom novom VFO. Naravno, ako uopće parlament prihvati ideju o tom jedinstvenom programu, jedinstvenom instrumentu, što nije sigurno. E, neki od nas su već bili na sastanku sa Concordom prije dva tjedna e, i to je bilo baš malo prije nego što je komisija prezentirala svoj prijedlog. I jako mi je drago što danas imamo s nama predstavnike civilnog društva da nam iznesu svoje prve inicijalne reakcije na prijedlog komisije. S nama je Katarina Lamanska, ona predstavlja Concord i tu je Rafael Veland iz Nabua, iz Brisela. Radi se o nevladinoj udrugi, okolišnoj nevladinog udruga. On je izvjestitelj za VFO za VFO u ime više dioničke platforme o provedbi ciljeva održivog razvoja. Imat ćete priliku nešto više nam reći o toj platformi. Također bih željela da mi kažete svoje prve impresije vezane za prijedlog komisije, što je dobro, a što nije dobro, što bi se trebalo popraviti. Mi ćemo se danas poslije podne sastati sa povjerenikom, tako da bi bilo zanimljivo čuti i vašu perspektivu. Katarina, izvolite. Možda bi bilo bolje da koristite drugi mikrofon. Um, Thank you uh, Hvala lijepo što ste nas pozvali i hvala vam što ste nam dali priliku da razgovaramo o vanjskom djelovanju u okviru VFO-a, osobito da razgovaramo o razvojnoj pomoći. Ja sam Katarina Lemanska, radim za Global Health, ali danas vam govorim u ime Concorda. Mm, vi znate da je Concord eh, eh, konfederacija organizacija za pomoć u razvoju. Concord objedinjuje 28 nacionalnih platformi i 21 međunarodnu mrežu. Tu je 2000, eh, preko 200 organizacija koje je uključeno još u naš rad. E, započet ću se 2015. godinom. 2015. godine je godina na koju možemo biti ponosni. Vjerovali smo i nadali se da će Evropska unija krenuti sa planovima za napredak. Naravno, govorimo o Pariškom sporezumu. Znali smo da će faza provedbe biti izazov i danas još jedan puta vidimo da se Evropska unija mora pozicionirati kao lider. Dakle, ne radi se samo o tome da Evropska unija mora biti globalni lider kada je riječ o održivom razvoju. Mi jednostavno si ne možemo dopustiti da se SDG-ovi ne ispune. Dakle, E, izazovi na području okoliša su jednostavno prevelike. Dakle, bacili smo pogled na proračun Europske unije i nadali smo se da će Pariški sporazum i SDG-ovi negdje biti uključeni. E, Concord pozdravlja prijedlog komisije e, te pozdravlja onih 13% koje se odnose na vanjsko djelovanje ali imamo i smanjenje sredstava zbog Brexita, a to je nešto što ne bismo trebali procijeniti. U svakom slučaju u potpunosti smo e, zadovoljni nekim aspektima prijedloga, ali bismo željeli biti sigurni e, da će se ova razina ambicije zadržati. E, što se tiče nacrta prijedloga i što se tiče SDG-ova, 2011. godine na tadašnjem paketu prijedloga MFF-a komisija je napravila poveznicu između proračune za vanjsko djelovanje i proračune za milenijske, milenijske ciljeve. Naravno, od 2011. godine globalne okolnosti su se izmijenile, ali ne smijemo zaboraviti da je tada usvajanje SDG-ova nešto što je bilo jako važno i što je Europska unija smatrala svojim velikim postignućem. Ovaj prijedlog donosi e, povećanje povećanje proračuna i sredstava za vanjsko djelovanje. Ah, također treba pomoći državama članicama da svoje planove ispune. Dakle, ono što je sada, što je, što je dominantno jest nesigurnost i ako je i nesigurnost i pojava novih aktera, dakle na, globalnoj sceni. Mi, mi smo zabrinuti da bi ova da ova rekonfiguracija predstavlja korak unatrag u odnosu na načela Europske unije i obveze vezane za razvojnu pomoć. Dakle, Europska unija predlaže e, spajanje 12 instrumenata koji su uključivali različite vrste politike, susjedstvo, e, izgradnja mira, ljudska prava i tako dalje. Mi smatramo da to razvodnjuje ove instrumente i razvodnjuje njegove ciljeve te dovodi u pitanje sve ono što su te politike do sad ostvarile. Htjela bih e, tri stvari reći vezano baš za razvojnu pomoć. E, prije svega, nova arhitektura je dizajnirana temeljem komunikacije kako bi bolje ostvarila prioritete Europske unije. Naravno, Europska unija može aktivno slijediti svoje ciljeve na globalnoj sceni, naravno ako ne dovodi u pitanje razvoj svojih e, partnera, ali ono što je primarno jest E, iskorjenjivanje siromaštva. A mi u ovom prijedlogu ne vidimo ne vidimo predanost ostvarivanju primarnih ciljeva vezanih za razvoj. Dakle, migraciju ne bi trebalo gledati umjesto da gleda migraciju kroz, kroz naočale, ono se drukčije, dakle, na drugčiji način se postavlja prema ovom, prema ovom pitanju. Kada uzmemo u obzir obveze Europske unije e, na, globalnoj razini, očekivali bismo e, da će se kao ključna pitanja u proračunu pojaviti e, pitanja spolne ravnopravnosti i tako dalje. A također bismo očekivali i ambicioznije proračune za okoliš. Što se tiče e, ciljeva razvoja i europskih ciljeva, to su ciljevi koji e, nisu e, u sukobu. Mi... Što se tiče poveznice između vanjske politike i razvoja, mi nismo jedini koji smo zabrinuti time. Ako pogledamo e, izvješće na sredini programskog razdoblja EDF-a, Dakle, činjenica jest da se ovakve tenzije mogu pojaviti i to je naglašeno u tom izvješću. Izvješće također kaže da se to mora obuhvatiti i uzeti u obzir kao, kao ključni prioritet. Dakle, u trenutačnom prijedlogu mi smatramo da se ova preporuka nije uzela u obzir. Dakle, postoji previše otvorenih pitanja, a, na primjer, kada je riječ o upravljanju nekog instrumenta. Mi ne znamo tko će pružiti političko vodstvo, mi ne znamo tko će odlučivati kada postoje interesi koji su u sukobu i ne znamo tko će kontrolirati proračune. I ne znamo kakva će biti uloga ovog parlamenta. Dakle, pitanje kompatibilnosti, sukladnosti je također jako važno pitanje. Jako važno pitanje kada je riječ e, o, budućem proračunu. E, dakle, o to okviru. Dakle, e, željeli Dakle, Kada je riječ o fleksibilnosti, a to je treća stvar koju sam željela reći, komisija namjerava uspostaviti neku vrstu amortizacija i to kroz stup za, brzu reakciju i to se odnosi na humanitarnu pomoć, a to su također i uobičajeni mehanizmi fleksibilnosti u VFO. Dakle, imamo jako puno fleksibilnosti, jako nedodjeljenih sredstava i još uvijek ne znamo kako će ova dodatna fleksibilnost, kako će se njome upravljati. E, sve što znamo jest da je ovaj pristup kojim se gleda prema unutra je nešto što dominira i da se migracija definira kao prioritet. Tri stvari koje eh, nas brinu eh, proizlaze zapravo iz ovoga što sam rekla. Prije svega, mi se bojimo da je ovo signal da je Europska unija izgubila interes u, eh, izgubila interes za načela vezane za razvojnu pomoć koje su dogovorena na međunarodnoj razini. Smatram, bojimo se da je to signal da će najosjetljivije regije biti napuštene, ostavljene sa strane u korist onih zemalja koje pokazuju geopolitički interes i bojimo se da će također odgovornost biti umanjena i to je jako važno, za, za nas je to jako važno i jako je važno to reći u ovom domu. Mi smatramo da će biti jako teško nama i vama procijeniti rezultate, postignute rezultate europskog financiranja ako, ako ciljevi pokrivaju vrlo širok raspon tema i vrlo širok raspon regija. Dakle, mi ne vjerujemo da će ovaj instrument omogućiti Europskoj uniji da dade potporu onim ključnim koracima koji su važni kako bi se ostvario pariški sporazum i kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja. To ne znači e, da, e, to ne znači da može ostati status quo i da će ostati, dakle može se ipak nešto napraviti. Mi smatramo da bi trebalo na sljedeći način krenuti naprijed. Dakle, važno je da Europska unija ima jako snažno političko vodstvo i važno je da Pariški sporazum prevede u stvarnost. Da bi to učinila, potrebno je imati instrumente za održivi razvoj i koji su, koji su usmjereni na iskorjenjivanje siromaštva, na ostvarivanje SDG-a i ostvarivanje Pariškog sporazuma. Mi također smatramo da instrumenti vezani za susjedsku politiku, politiku susjedstva, mir, stabilnost, dakle sve bi to trebalo biti zasebni instrument što je u potpunosti u skladu sa razmišljanjem parlamenta. A također insistiramo na 90% prihvatljivosti u skladu sa službenom pomoći za razvoj. I posljednje tri stvari Dakle, rodna pitanja, okolišna pitanja bi trebala biti pojednostavljanja i ona bi se trebala pro, pro, provlačiti kroz čitav proračun Europske unije. Također je jako važno da se povećaju sredstva za ostvarivanje ciljeva vezanih za okoliš. Što se tiče civilnog društva, jako je važno imati program za razvoj civilnog društva. Trebamo imati omotnice e, za civilno društvo i za tematske i geografske programe. Kao što možete vidjeti, naše stajalište a ja se ovdje obraćam zastupnicima u parlamentu. Naša razmišljanja se slažu e, kada je riječ o čitavom nizu tema. Mi moramo zajedno raditi i moramo osigurati da se i vaš i naš glas čuju u ovom procesu. Hvala vam lijepa. Sasvim je jasno da nisu nevladine organizacije zadovoljne i evo sad eh, gospodin Velanda. će nam objasniti o e, platformi više dionika i danas e, razgovaramo o višegodišnjem financijskom okviru i suradnji e, na razvoju. Ja nisam poseban stručnjak, ali se nadam da ću vam moći dati neke uvide. Ja sam Rafael Weiland, ja sam e, radim u NABU e, i što se tiče ove platforme o kojoj želim govoriti, to je platforma koju je stvorio prvi potpredsjednik Timmermans i e, upravo radi provođenja i ostvarenja održivih razvojnih ciljeva i e, to je objavljeno i na web stranicama komisije. I su, surađujemo i s drugim nevladinim organizacijama kao što su Concord i druge i e, danas ću govoriti općenitije e, o ciljevima i kako ih ostvariti unutar višegodišnjeg financijskog e, okvira. Pa prema tome to su aspekti koje smatramo važnjima i za ovaj odbor. Mislimo da nije dovoljno e, baviti se samo razvojem i suradnjom. Umjesto toga trebamo e, sve, svu potrošnju iz višegodišnjeg financijskog okvira učiniti održivom zato što to sve ima posljedice ne samo na e, situaciju unutar Europske unije, već i izvan nje. Sadašnji okvir distribuira oko 40% sredstava za ZPP i što se tiče izravnih plaćanja, e, dakle e, slijedimo ne samo gospodarsku i ekološku perspektivu, nego i situaciju na tržištima izvan Europske unije. E, kao što recimo se odražava takva situacija na situaciju izvan e, poput e, ovoga što se događalo s mlijekom u prahu. Sadašnji VFO nema test održivosti za politike na koje se nam, za koje se namjenjuju sredstva. Pa tako zapravo financiramo politike koje su štetne za okoliše, financiramo goriva koja nisu dobra za okoliš i tako dalje. A ovo trošenje ima i posljedice po e, države izvan Europske unije, E, a ona područja koja su najosjetljivija na klimatske promjene i ne nalaze se unutar Europske unije. Pa prema tome platforma s više dionika za e, provedbu, odnosno ostvarenje ciljeva održivog razvoja, treba povezati te instrumente sa zelenim politikama. U ovom kratkom i konstruktivnom izvješću preporučujemo sljedeće. Dakle, bivši je e, povjerenik potočnik e, rekao da kad e, se završi agenda za razdoblje do 2030. više nećemo imati višegodišnji financijski okvir koji bi trebao trajati najmanje do 2027. A ciljevi bi trebali biti ostvareni do 2030. Pitanje je kako ćemo postići ciljeve održivog razvoja. druga, naša druga preporuka je da se ne radi o novim linijama financiranja, jer naše e, financiranje neće biti svrsishodno ako e, nastavi biti kontradiktorno. I kontradiktorno nenamjensko trošenje treba se obustaviti. Treća preporuka je e, provjera održivosti kroz nekoliko koraka. Da bi se to uvelo, e, stručna skupina o zelenom financiranju treba postaviti kriterije održivosti koje će biti, koji će biti obvezujući za sve e, linije financiranja da bi procjena učinka ukazala kako ići prema postizanju održivih rezultata. Već sam spomenuo, ovo je važno posebno za subvencioniranje poljoprivrede i infrastrukturno financiranje koje je štetno za klimu. Peta preporuka. Još je pet instrumenta koji su sadržani u ovom izvješću, a ja ću samo nešto reći o posljednjem. Trebamo konačno ići prema transparentnijem, participativnijem pristupu koji se temelji na dokazima i objaviti e, i e, tu potrošnju i e, podkrijepiti to dokazima E, koji će ukazati na dodanu vrijednost planova. Možda ćete vi to ostaviti i prepustiti svojim kolegama u odboru za proračun, međutim, puno je više privatnog financiranja nego ono koje se odvija kroz višegodišnji financijski okvir. Kao što je predsjednik Juncker rekao, VFO nije samo računovodstveno sredstvo, već i način postizanja političkih ciljeva. I zato vas potičem da vi europarlamentar, europarlamentarci ne prihvatite VFO ovakav kakav je sada, a u području poljoprivrede trebamo se koncentrirati na izravna plaćanja E, koja neće biti štetna i namjenska plaćanja neće biti dostatna za ispunjenje Pariškog sporazuma. Dakle, e, ono što nam nedostaje je koherentnost i e, provjera održivosti. Pa bi trebalo to promijeniti ukoliko Evropska unija u budućnosti želi ponovno zadobiti povjerenje građana. I Potreban nam je Europski parlament da bi nas usmerio prema Europi po mjeri građana i za građane. Hvala lijepo. Dakle, evo, ovo je bio pregled analize čitavog eh, VFO eh, okvira i proračuna i eh, održivosti i komisija je ovdje s nama E, pa ćemo čuti i e, njihov odgovor. Ali prije toga e, riječ prepuštam kolegama. Marija Hojbuk, izvolite. Hvala, Linda. <laughs> Hvala puno na ovim objašnjenjima i hvala puno gospođi Lemanskoj. Mislim da ste ovdje sve još jedan puta vrlo jasno rekli i prikazali sve ono što je za nas kao odbor za razvoj predstavlja problem. Dakle, još samo da tu u tom kontekstu izdvojim pitanje fleksibilizacije. I dobro ste nam rekli da to nigdje nije reguliralo na kraju krajeva ko to kontrolira, kojim kanalima to protiče i to je nešto što, to je ono pitanje koje mene prilično brine. Ne možemo samo mirno stajati i gledati kako se 20% novca koji treba biti u tom novom da, loncu, da to treba ići u povećanje fleksibilnosti, a da pritom ne znamo da li to uopće služi onoj temeljnoj svrsi, glavnoj svrsi, a to je borbi protiv siromaštva. Gospodine Varland, i vi ste govorili o vrlo važnim točkama i to poljoprivrednoj politici zajedničkoj. To je nešto što mi inače i osobno, osobno jako važno. I vjerujte, mi ovdje u ovom odboru za razvoj, kao ni kolegama u odboru za poljoprivredu, nije uopće svejedno što će s time biti i ne možemo uopće prepustiti to slučajnosti ili ne znam kome, kako će izgledati proračunske linije za ta područja i zbog toga o tome raspravljamo i s a trenutno vodimo velike rasprave u parlamentu o tome. A kad govorimo o održivosti, onda mislim da poljoprivreda tu igra jako veliku ulogu, jer poljoprivreda je vrlo proširena, posebno na velikim površinama u Europskoj uniji no i u cijelom svijetu kad gledamo na globalnoj razini je tu poljoprivreda vrlo bitan faktor. I ako želimo nešto postići, postići za pitanja zaštite okoliša, pitanje za kvalitetu vode, za bioraznolikost, njeno očuvanje, da samo neke stvari navedem, moramo se baviti poljoprivredom. A u pravu ste, ako izravna plaćanja ne budu uvjetovana, onda ćemo s najvećim dijelom novca unutar e, proračuna za poljoprivredu nećemo dakle uspjeti ništa napraviti, pogotovo ne ostvariti neki napredak na putu ka održivosti. Za sad se to nekako razaznaje, raspoznaje, jer tek su ove, kažemo, grube crte proračuna donesene. Međutim, ta silueta se već nazire. Vidimo da to ne ide u dobrom smjeru, zato moramo insistirati i tražiti više za poljoprivredne proizvode. Jer kad pogledamo koliko opće novca izde za ekološko poljoprivredne proizvode, mislimo da je to upravo marginalni iznos. A to je ono što je vrlo bitno za postizanje održivosti, upravo to. I da kažem svim kolegicama, dakle, poljoprivredna ekologija nije samo ekološki uzgoj, nego je to puno više. Ekološka poljoprivreda govori zapravo o jednom kompletnom zatvorenom krugu koji se bazira na tri stupa, na ekološkom, ekonomskom i na kraju socijalnom stupu, jer ljudi su uvijek u središtu pažnje. Ja se ovdje sa Svjetskom organizacijom za prehranu FAOM i poljoprivredu sam u stalnom kontaktu i vidim da moramo puno više ovdje u unije učiniti da se i senzibilizira javnost za to šta znači ekološka poljoprivreda i da ovdje u našem parlamentu europskom puno više o tome razgovaramo. Jer ako to ne budemo poticali ekološku poljoprivredu, onda nećemo postići ništa od ciljeva održivog razvoja i nećemo se pomaknuti s mjesta. Hvala. Danas poslije podne ćemo eh, Razgovarate i s povjerenikom Imicom pa ćemo i njemu postaviti ova pitanja. Hvala predsjednice, sa velikim interesom sam slušao dva govornika i htio bih postaviti nekoliko pitanja vezano za ovo što smo čuli. Vi ste rekli kako treba prioritet dati borbi protiv klimatskih promjena. To je dobro, ali ne smatrate li da taj prioritet zapravo na neki način popravlja pogreške iz prošlosti. Europska unija od imigracije čini prioritet. Dakle, imigracija je obilježena kao prioritetna. Dakle, mi se bavimo problemom, a ne e, korijenom problema. Čini se da će sljedeći VFO izmijeniti Europsku uniju i da će Europska unija zapravo postati neka vrsta garaže za popravak onih grešaka koje su učinjene u prošlosti. Mislim da bi pristup trebao biti drugčiji. Trebalo bi jasno reći koji su naši prioriteti. Budimo jasni. Naime, dakle imamo čitav niz departmana koji, su vrlo siromašni i koji će pokušati zapravo zagrabiti u ovaj proračun koji je namijenjen razvoju. I mislim da je to velika politička opasnost. Naime, Evropska unija će i nakon odlaska Velike Britanije ostati odlučujući čimbenik i bit će nezaobilazan u razvojnoj politici, nezaobilazan čimbenik. Bit će jako teško potvrditi se u svijetu koji je dosad bio obilježen multi, e, multilateralizmom. Prije tjedan dana je predsjednik sad zapravo napravio križ na stečevini multilateralnosti i Europa treba pronaći odgovor na to. Kako naći odgovor na to i gdje ga obilježiti? U sljedećem VFO i taj odgovor neće biti cjelovit ako će se osloniti samo na ona sredstva koja ima, koja ima u proračunu 80% europske vanjske politike, kada je riječ o razvoju, dakle, to osiguravaju države članice. Dakle, tu treba dodati jednu političku komponentu Mi vidjeti kako bismo trebali djelovati da koordiniramo naše napore. Dakle, taj imperativ koordinacije između ostaloga stoji u Lisabonskom ugovoru. Dakle, integracija Europskog fonda za razvoj E, sama po sebi postavlja jako puno pitanja. I što više o tome razmišljam, manje manje sam sklon. Manje sam sklon da budem dogmatičan kada je riječ o ovom pitanju. Ehm, ja mislim da ovo pitanje ne bi trebalo shvaćati kao dogmu. Ako na kraju utrke dođemo do rezultata i ako budemo imali manje novca u sljedećem VFO-u, dakle e, instrument za suradnju plus razvojni fond. Dakle, imamo manje nego u prethodnom razdoblju iako je to a, rezultat budžetizacije, to je velika, onda imamo zapravo pred sobom veliku opasnost. Dakle, kada gledamo ovu sliku imamo sjenovite dijelove, svijetle dijelove, svijetle dijelove, poneke, također e, imamo i tu fleksibilizaciju Protiv toga nemam ništa protiv. Ali evo, htio sam reći nekoliko riječi kako bih izrazio da smo zabrinuti. I još posljednju stvar bih htio reći. Sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje će suprotstaviti na neki način sva proračunska poglavlja Europske unije. Dakle, imat ćemo e, poljoprivrednu, e, poljoprivrednu politiku e, koja će biti u suprotnosti s razvojnom politikom. Mi kao Europski parlament trebali, mi bismo kao Europski parlament trebali sudjelovati i voditi kontradiktornu debatu ovdje unutar ovog doma. E, poljoprivreda će e, također biti ugrožena e, zbog Trumpovih, zbog Trumpovih odluka. Dakle, ono što se događa na multilateralnoj razini pogodit će brojna područja i to sve treba uzeti u obzir kada, kada se govori o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. I moramo voditi račune da se ovi veliki problemi to jest da se sa njima ne hvatamo u koštac sa prevelikom dozom naivnosti. Hvala lijepa. Moramo održati raspravu, a komisija je ovdje, pa ćemo čuti od njih što misle. I, Hvala lijepa, Linda. Slažem se sa, sa zabrinutom napetostima koje je izrazio Charles Garens i mislim da je osobito prvi dio prezentacije bio važan kad ste govorili o jedinstvenom eh, instrumentu financiranja i potrebi za fleksibilnošću i mislim da postoji i rizik prebacivanja instrumenta koji imaju različitu vrijednost i ciljeve, e, kao recimo upravljanje migracijama. Mislim da bi to moglo utjecati i na instrumente razvoja, jer je to ukupni logički proces koji se odnosi na to što nam je potrebno da bismo ostvarili razvoj a često se radi o sivim zonama i ljudi radije daju prioritet upravljanju prioritetima, upravljanju migracijama i Važno je upravo zato da e, predstavničko tijelo europskih građana ima mogućnost praćenja trošenja ovih e, sredstava i to na učinkovit način te ću se e, suglasiti s onim što su rekli korisnici tih sredstava i pitat ću i komisiju na koji način putem jedinstvenog instrumenta možemo provjeriti da iza riječi fleksibilnost ne stoji jednostavno preusmjerivanje sredstava u neka prioritetna područja kao što je upravljanje migracijama. Dakle, za DigiDefco evo e, čelnik e, odjela za e, vanjsko djelovanje. sa, izvolim. Hvala lijepa što ste omogućili da i komisija govori o ovoj iznimno važnoj temi i još uvijek smo zapravo tek na samom početku rasprave, političke rasprave o tome, ali mislim da već na temelju prijedloga komisije i e, VFO-a e, usvojenog 2. svibnja možemo e, o tome razgovarati i konkretnije jer još a još nemamo prijedloge koji će e, tek doći u lipnju. Međutim, postoji više važnih stvari koje je komisija predložila i od toga bih rekao da e, su to svrhovite stvari koje bi trebale pomoći poboljšanju suradnje. Imamo 26 postotni porast sredstava, nominalno 13 realno i mislim da je to značajan postotak. I Dakle, pripremamo novi VFO za 27 država članica. I sad imamo poglavlje 4, a u budućnosti ćemo e, u tom segmentu imati značajan porast. Pa bi e, ova e, namjena troškova zapravo bila e, nova situacija koja je vrlo povoljna i financijski to će biti i prijedlog komisije, a koja je u tom pogledu u rukama parlamenta i vijeća, a financijski je to posebno važno zato što znači da Evropska unija zapravo e, ostvaruje svoj udio, udio e, unutar cjelokupnog iznosa, jer ogromna većina vanjskog trošenja europskog proračuna ide na ODA i mi mislimo da je to jako dobro za Evropsku uniju koja će e, ostvariti taj cilj od 0,7%. Da bi se to dogodilo, trebamo i e, instrument koji se zove e, razvoj susjedstva i to je potrebno da bismo podržali univerzalnu e, provedbu agende za razdoblje do 2030. godine. I sve što to uključuje, tu e, se možemo suglasiti sa stajalištem Concorda, međutim, to nije sasvim koherentno. Oni govore o posebnom instrumentu, međutim, e, SDG su e, univerzalni za ljude iz svih područja i budemo li imali posebni instrument, to bi moglo narušiti holistički pristup ostvarenja e, ciljeva održivog razvoja. Osim navedenoga, i ove instrumente treba poboljšati. Dakle, instrumente vanjskog financiranja i smanjiti pritisak na institucije, na parlamente, komisiju i vijeće, jer trenutno trpe sve institucije zbog velikog broja instrumenata. Partnerske države od toga bi trebale imati koristi i ovakav e, instrument koji široko zahvaća trebao bi poboljšati učinkovitost pomoći koju upućuje Europska unija. Taj instrument e, trebao bi imati integritet, a e, specifičnosti vanjskih politika trebale bi se očuvati na taj način. To ne znači da ako imamo jedan instrument, imamo i jednu e, politiku i vjerujem da ćemo nastaviti i dalje raditi na način koji je transparentan, usmjereni prema glavnim ciljevima, a to je smanjenje siromaštva i obrazovanje. Drugi je važan element da prijedlog komisije znači i bolji nadzor i e, ovlasti nad proračunom, pa komisija sad predlaže integraciju e, fondova u europski proračun što bi trebalo ići e, u korak s fleksibilnošću EDF-a, a nenamjenjena e, sredstva mogla bi se onda usmjeravati na e, temelju određenih iskustava, iako ne možemo predvidjeti što, što će se dogoditi u narednih nekoliko godina a moglo bi se dogoditi dosta novoga, te ćemo morati odgovoriti i na prioritete i na inicijative koje u ovoj fazi ne možemo predvidjeti. Naravno, to će ovisiti i o upravljanju instrumentima, ulozi parlamenta i vjerujem da ćemo morati eh, se nadovezati na e, dijalog da bismo vidjeli na koji način što je moguće bolje osigurati upravljanje višegodišnjim financijskim okvirom. Pa kad komisija u lipnju usvoji prijedlog, a povjerenik Mimica sutra će vam sigurno još bolje moći objasniti i politička stajališta. Ja sam samo želio prenijeti ključne poruke i namjere koje iza ovoga stoje. Hvala vam lijepa. Okay, um... Hvala lijepa. Ja imam neka pitanja nakon svega ovog što ste rekli. Vole bih da prođemo kroz ove brojčane podatke u usporedbi sa prošlim e, proračunom, prošlim BFO-om. Mislim da možda više naši zastupnici znaju nešto o tome jer je bilo nešto materijala. Vi govorite o ovom e, financiranju ring fencing, ali to nije nikakav instrument koji pomaže to, da kažemo, skupno zaokruženo financiranje nečega. Nije vezano, dakle, za razvoj geografske nego bi recimo to išlo kao e, recimo jedno financiranje prema e, cilju i prema odboru odakle dolaze ti novci. Dakle, da li je to to? Znači, ako imamo a, ako imamo, a ovdje imamo alokacije recimo za ono što je geografsko i to prema našoj susjedskoj politici. Da li se to odnose onda na subsaharsku Afriku ili se odnosi na druge geografske područja u Africi. Mi smo već razgovarali s vašim kolegama iz DFK o tome kako ćemo ispuniti svoje obveze iz Adisa Bebe na ovom. I jedno crveno svjetlo koje znamo je upaljeno semaforu kod najmanje razvijenih država. I sad šta nam će nam osigurati u ovom novom proračunu da imamo dovoljno sredstava za najmanje razvijene zemlje? Vi ste rekli da je puno tog novaca, puno tog novca prihvatljivo u skladu sa službenom pomoći, pa nas zanima da li je to isto u prijedlogu sadržano. Da li je dakle prihvatljivo u skladu sa ODA? Inače, mi, ja ne želim sad e, ovdje ljude prozivati, ali mi jednostavno zanima me, nismo se svima uspjeli razgovarati, zanima me što dolazi iz opće uprave. Eko, ali možemo i komisiju i povjerenika pitati e, danas popodne, kad dolazi nam danas popodne povjerenik Avramidis. I onda to nije samo jedan, jedna glavna uprava koja e, je zato nadležna za ovaj udio u vfo nego više uprava, zato nas to zanima. Ali možda da vam damo, vratimo riječ, pa da onda ako neko od kolega želi nešto dodat, može. Možda ćete poslije nešto pitati nakon što vratimo riječ komisiji da nam na to odgovori. Hvala, ali to su sve vrlo važna pitanja, ali ja vam nisam u situaciji ni u poziciji da vam tu dam konkretne i precizne odgovore, jer moramo sačekati još službenu komunikaciju, odnosno poziciju komisije. Ono što je do sada objavljeno je da su to različite proračunske omotnice koje su usmjerene manje više zemljopisno prema dijelovima koji treba pomoć u razvoju. I sad jedino je to ono što se mogu trenutno kazati. Jer e, ono što mi pokušavamo postići je usmjeravanje pomoći u razvoju koja se kreće između onog što je bilo tradicionalno i onog što je inovativno. Naravno, mi želimo one najslabije razvijene zemlje, one koje su najkrhkije, one koje su najtežim sukob, dakle krizama zbog oružanih sukoba, ratova i sličnog, njima želimo ciljano usmjeriti tu pomoć koja je da između tradicije i inovacije. Dakle, vi zapravo ne znate ovog trenutka, jer obično komisija zna. Ali s obzirom da ste objavili ovaj prijedlog, ja se dakle nadam da bar neko u komisiji zna točno šta je a zatim pitanje instrumenta fleksibilnosti, imate rezervu od 20% koja je ostala, to je jako puno nova kad sad pogledate da je to linearno kroz sve naslove i kroz sve e, dijelove proračuna ostavljeno. Kako mislite to onda koristiti? Kako konkretno? Pa dakle, fleksibilnost može biti puno različitih stvari. E, naša praksa je bila da na početku svakog, recimo, programskog razdoblja e, Europskog fonda za razvoj imamo, ta sredstva koja još nisu alocirana nego koriste se za rezervu za nadopunu programa koji nisu dovedeni do kraja. Ali vidite, mi moramo i kompletno sve što ide sredstva u fond za razvoj uključiti zbog recimo nadzora i parlamentarnog nadzora, to uključiti u ovaj dio klasični proračuna a onda ćemo vidjeti kako će izgledati mehanika daljnja kontrole tih sredstava. Na, vi zapravo koristite istu proceduru koju ste sad koristili, kao i ostatak, za istatak fondova za razvoj. Dakle, tu se razni dijelovi implementiraju, ali kad dolazimo do ovih sredstava iz rezerve, ista stvar se provodi kao i do sad. Vi podneste zahtjev da dobijete dodatna sredstva jer neki program niste završili ili bilo šta i onda je ista procedura. Ali to je sve predviđeno u mehanizmima kako se to sredstva preraspodjeljuju iz proračuna u našim ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Dakle, ista je pravna osnova i sve se ista procedura ponavlja. Dobro, mislim da ćemo u lipnju kad dobijemo te nove instrumente, onda će nam vjerojatno i govoriti na neka od ovih konkretnih pitanja kako će to izgledati. A sada da damo riječ našim, gostima, našim govornicima da daju zaključak. Prvo kolege Vajlandu. Hvala. Ja bih samo možda nešto rekao u vezi onog što je rekao gospodin Charles Goerens. Ako sam vas dobro shvatio, vi ste sumnjali u to da ćemo mi zapravo svoju obavezu prema ublažavanju posljedica klimatskih promjena upisati u svoje prioritete i tome ostati vjerni. Ali vjerujte, ja mogu samo ponoviti ono što je rekao francuski predsjednik, na to nemamo rezervni planet, nemamo planet B, imamo samo jednu zemlju. Prema tome, ni u kom slučaju nećemo se odreći našeg prioriteta i naravno da ćemo i zaštitu klime i oblažavanje posljedica od promjena paralelno sa pitanjem izbjeglica rješavati kao gornji prioritet. I zatim, što se tiče koherentnosti, mislim da je to vanjski ciljevima mora ostati. A sad što se ovog drugog tiče, naravno, s obzirom na povijest ovog prijedloga komisije, mislim da zemlje članice, znajući povijest kako je do sad bilo, neće nikad ići iznad onog što je što je komisija dala u svom prijedlogu, prvom prijedlogu pred nacrta proračuna. Sigurno nijedna zemlja neće izdvajati više novca nego što je ovdje predviđeno za recimo ostvarenje održivih ciljeva. Mi već znamo da recimo sad postoje, iako su postojali, mi znamo tekstovi koji su bili puno ambiciozniji prijedlozi. I imali smo recimo tu jedno vezanje sredstava isključivo za svrhu ostvarenja održivih ciljeva, ciljeva održivog razvoja, ali ne znam kako će se to na kraju odviti, iako bi to trebalo e, dalje e, gurati s obzirom na to da se e, mora povratiti povjerenje građana u, EU Europsku uniju i u naše odluke. A ja mogu samo još reći da vi nije samo klima, klimatske posljedice, jer to je nešto što ide ruku pod ruku sa pitanjem izbjeglica. Počet ću na francuskom, prije svega što se tiče klime. Naime, ideja je ne samo reći da nam je potrebno više sredstava i više financiranja a posteriori kada, je, kada su već štete učinjene, već i a priori treba raditi na preventivnom aspektu koji je od ključne važnosti. Dakle, trebali bismo uništiti one ključne dubinske razloge ranjivosti. Baš kao što je rekla gospođa McEvan, jako je važan i taj aspekt vođenja. Nadalje, prevencija, dakle. Dalje, kada govorimo o tome da trebamo imati više prioriteta i da više, više ambicija kada je riječ o klimi, Dakle, tu trebamo uključiti raznolikost, bioraznolikost, ali sve i na one druge popretne e, dobrobiti kada je riječ o klimi. Vi ste spomenuli i zdravlje. U okviru zdravlja, naime, postoji jako zanimljivih izvješća i e, članaka Lanceta, Lanceta nedavno su objavljeni i lijepo su ukazali da ako se ne uhvatimo u koštac sa posljedicama klimatskih promjena, ako ne interveniramo kako bismo spriječili e, i zaustavili klimatske promjene, dakle progres koji smo ostvarili u posljednjih 20 godina na području zdravlja bit će potpunosti izgubljeni. Dakle, e, ako želimo imati e, univerzalno zdravstveno osiguranje, ako želimo imati dobro zdravlje, moramo paralelno djelovati i na području klime e, i na području nekih drugih sektora. Dakle, moramo se e, baviti, na primjer, acidifikacijom oceana. Dakle, sve je to u e, skladu sa politikama za razvoj. I kad je riječ o proračunu, i moramo osigurati da politike koje, koje koje ulaze u područje razvojne pomoći, kao što su na primjer poljoprivredne politike, nemaju negativne posljedice na klimu. Dakle, ne smijemo subvencionirati projekte koje imaju štetne posljedice za klimu. Toliko o klimi. A sada ću se prebaciti na engleski. Evo, kao što smo već rekli, mi smo vrlo svjesni toga da je to jako ambiciozan proračun i mi to naravno priznajemo, ali ono što bi mi voljeli jest da bude doista neko jamstvo da će taj proračun ići prema ostvarenju naših ciljeva ostvarenog e, održivog razvoja. Ali iz onog što smo vidjeli drugog petog kad je objavljen prvi prednacrt e, proračuna, mi zapravo nismo tu vidjeli puno. Uglavnom se tu govori o europskim prioritetima, o interesima Europske unije i tako dalje. Ali molim, pazite na to, tu, nema dihotomije nikakve ni podijeljenosti, jer e, ciljevi europske politike i jesu iskorjenjivanje siromaštva. Međutim, ovdje tu uglavnom se više radi o ovom prednacetu proračuna o vanjskoj politici Evropske unije nego o pomoći za razvoj. I ono što mi recimo moramo tu naglasiti, to je naš, nas brine naime, zato to i naglašavamo. A osim toga i ova ideja je tu, mislim, mi se bojimo naime da da su pomoć u razvoju, učinkovitost te pomoći se mogu potkopati ako se podrede drugim prioritetima i drugim prioritetnim politikama. I naše iskustvo proteklih godina je pokazalo recimo da je pitanje migracije i opće prioritet e, rješavanja migrantske krize je zapravo potisnulo pomoć u razvoju učinkovitost te pomoći u neki sporedni plan. Naravno, ima puno stvari koje nije moglo se provesti kroz uzemni fond pomoći za Afriku, ali sve veća fleksibilnost i sve veća fokusiranost na migraciju je zapravo potkopala o naša načela pružanje pomoći u razvoju. To ne odgovara onom što misle recimo organizacije civilnog društva, jer one očekuju druge stvari. Mi očekujemo od komisije naime da vidimo kako ćemo osigurati da ćemo dati novi poticaj e, učinkovitosti pružanja pomoći u razvoju u ovom novom kontekstu. Možda Europska unija sad gleda više na van, više gleda na ostatak svijeta, ali istodobno ne smije, ona jako vodi računa o vlastitim interesima. Ali jedan od tih interesa, nemojmo zaboraviti, očuvanje politike i financiranje pomoći za razvoj i učinkovitosti, naravno je zajamčevanje učinkovitosti te pomoći. Ali inače, kako mi to vidimo, evo, ljudska prava i instrumenti za očuvanje ljudskih prava i demokracije ili instrumenti za očuvanje mira i stabilnosti. Naravno, to su važni prioriteti i to su gledišta koja mi dijelimo sa svima i sa recimo svim organizacijama koje rade unutar okrilja, pod okriljem UN-a i općenito globalno. Ali mi imamo i vrlo obsežno spoznaje i znanje kako se ti instrumenti primjenjuju. I vidimo da se poziva da se odvojeno ti instrumenti koriste jer su vrlo specifični. A sad, kad bismo mi imali recimo odvojene instrumente za pružanje, a imamo ih, za pružanje pomoći u razvoju, pitanje je da li ih možemo integrirati sa ovim instrumentima. Možda to je jedno pitanje o kojem možemo raspravljati. Evo, ako imate instrumente u vanjskoj politici i sada, ako želite s time provesti mnogo toga i primijeniti ih u mnogo aspekata koji potpadaju pod bilateralnu suradnju, onda pitanja kao što je recimo zaštita ljudskih prava, to zapravo onda opet pada u sporedni plan, biva potkopano. Jer vi recimo, šta znam, pregovarate o drugoj vrsti prioriteta koji su vam važniji u nekom bilateralnom odnosu s nekom zemljom i želite jedan sveobuhvatni sporazum postići s njima i da li ćete onda dovoljno pažnje posvetiti i zaštititi recimo ova pitanje ljudskih prava. Ne, jer vam se trenutno čine druge stvari puno važnije. Mi mislimo da tu nema dovoljno jamaca koji će, nema jamstava ni osiguranja da će se ta ljudska prava tako očuvati. Ne želim da bude nesporazuma vezano za moje stajalište kad je riječ o nužnosti da se borimo protiv klimatskih promjena. problem sa kojim, kojim se danas bavimo jest taj da države članice preuzimaju obveze kada je riječ o financiranju, a te obveze ne poštuju. Dakle, preuzimaju obveze u okviru COPA 21 i ne poštuju te obveze. Obećavaju ogromne e, iznose za razvojnu pomoć kako bi popravili greške iz prošlosti, a onda sve te obveze koje su preuzeli ne poštuju. Dakle, ne poštuju svoje obveze kada je riječ o velikim međunarodnim konferencijama. to vrijedi i za klimatske promjene, vrijedi također i za financiranje sve više, što više definiraju ciljeve kada je riječ o razvojnoj potpori sve manje metoda imaju dakle nemaju metode koje, nemaju metode kojima će reći kako će riješiti taj, taj problem dakle niti ima metode niti ima rokova niti metoda dakle, kojima će reći kako će, do, kako će to izvesti do 2030. godine. Izvješće Stern kao da ga nitko nije ni napisao i nitko nije pročitao. Ja konstatiram da se uvijek pogled upira u komisiju. Dakle, komisija raspolaže instrumentom za suradnju i za, i za razvojne fondove i radi se zapravo o, iznosima od 20%. Dakle, što gdje su obveze država članica? One države članice koje ne ispunjavaju svoje obveze, trebali bi a razgovaraju sa komisijom što će biti dodijeljeno i u kojoj rubrici. Ja smatram da to nije prihvatljivo. Bojim se da taj iznos kojim raspolaže Evropska unija postaje fond za popravak grešaka iz prošlosti. A nemamo dovoljno sredstava da se okrenemo prema budućnosti. Dakle, govorili smo o financiranju klimatskih promjena, ali postoje druge rubrike koje bi trebale biti podebljane i to značajno podebljane u našem proračunu. Ne možemo riješiti sve probleme kroz evropski proračun. A kada je riječ o ovom proračunu, on je zapravo pokriva samo jedan mali dio svih razvojnih politika kojima raspolaže Europska unija. A s obzirom na velike izazove s kojima je suočena Europska unija da se da sedam 27 država članica ostane podjednaki lider u području klimatskih promjena i u području promicanja zdravlja u i socijalno-ekonomskih sektora u zemljama u razvoju, sve ovo treba uzeti u obzir is this question Samo još jedno pitanje komisiji. vidjeli smo prošlog tjedna da je jedno od pitanja bilo financiranje ovog neksusa, ove poveznice. Da li vi koristite fond uzajamnog pomoći, uzajamnog povjerenja? za to To je zapravo fond koji je namijenjen za dugoročne investicije u sprječavanje i smanjenje ilegalnih migracija zapravo, recimo u Gandiji i tako dalje, u zemljama odakle oni kreću. I sad to su programi koji se rade dijelom sa EDF-om, našim fondom za razvoj i dijelom sa sredstvima tih dotičnih zemalja izvora i njihovim nacionalnim vladama. I sad me zanima mi kako ste tu predvidjeli da se taj instrument fleksibilnosti koristi. I kako mislite tu poveznicu financira taj Nexus? Da li ćete to povezati sa ovim projektima razvoja, sa tim dugoročnim projektima koje predviđaju jel, sprječavanje prevelikog odliva migranata iz tih država? Naravno, mi znamo da nacionalne vlade nisu baš jako sklone tom financiranju. Ako imate jedan program za Afriku, onda svako naravno želi iz tog fonda svoj dio kolača da bi financirao one projekte koji su po njihovoj procjeni od prioritetne važnosti za njihovu državu. A to ne mora biti nužno ono što će pomoći da ljudi naprave, stvore egzistenciju i ne kreću takve migracije. Da li dakle ste vi tu napravili neku poveznicu? jer da li se sve radi, u, mora se zapravo raditi u partnerstvu sa dotičnom zemljom izvorištem i kaže ste mislili o tome kako to ide. Da, hvala vam što ste to pitanje potaknuli. Mislim da je zapravo veliki problem tu kod pristupa um, je vidjeti koji instrument koristiti. Mislimo da je najbolji instrument još uvijek Europski fond za razvoj i mislimo da bi u svakom budućem načinu i razgledanju povezivanja i financiranja trebalo i za taj instrument sačuvati. A kad govorimo o toj poveznici Nexusu sa ovim drugim stvarima, naravno da je potrebna tu određena financijska dodatna sredstva, na omotnica koja bi mi povezali te različite stvari, te dugoročne e, projekte sa pomoći konkretno u razvoju mislimo da bi to moglo biti vrlo inovativno i da bi se time trebali možda pozabaviti više jer to su te poveznice dakle između više područja ako hoćete i više instrumenata ali to ćemo na kraju krajeva morati raditi kroz pravni akt jer o tome govorimo Namjera nam je bila da taj instrument budući koji će to sve povezivati zapravo pokriva i našu politiku pomoći u susjedstvu, a trenutno znamo da to, to uglavnom ide preko službenih kanala i to je službena ona ODA pomoć u razvoju. Pa prema tome tu nema nikakvih kontradikcije. A jasno je i da u tim zemljama možemo u cijelosti je sredstva usmjeriti ka ostvarenju održivog razvoja i ciljeva ostvarivog razvoja. Dakle, ni tu nema kontradikcije. Ako nastavimo sa ovim okvirom kakav je Evropska unija, međutim neće u budućnosti moći na taj novu politiku povezivanja znati odgovoriti pravim instrumentom. Da, recimo, evo vam primjer recimo za rad ljude na terenu. Oni su preko eko projekata dobivali novce koji su bili alocirani za eko projekte, ali to nije bila učinkovita pomoć jer bi oni to u prvih nekoliko mjeseci već potrošili onda ništa. Prema tome mi moramo predviđati financiranje iz adekvatnog instrumenta predviđenog u našem proračunu koje traje nekoliko godina jer toliko je razdoblje tih programa i ne bismo smjeli u novim programima ponavljati one greške koje smo doživjeli u prošlom višegodišnjem okviru. Ali dobro, mislim da je ovo tek početak rasprave o ovom. Ima jako puno pitanja na koje nismo našli odgovora i jasno kad se govori o Africi, pitanje je šta znači susjedstvo u Africi, šta znači geografski paket, na šta se to odnosi. Dakle, to do lipnja bi trebali te odgovore od vaših viših razina hijerarhijskih u komisiji. A sada nastavljamo i rad sa predstavnicima civilnog društva. Hvala vam puno da ste nam se jutros pridružili. I hvala komisiji. Okay, colleagues, Naš govornik za Sudan dolazi za par minuta, dakle u 11.45 nastavljamo. Okay, colleagues, Drage kolege, molim vas e, u stražnjem dijelu prostorije, ako održavate privatne sastanke, činite to vani. Molim vas. Evo, prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Imamo naše ah, goste govornike koji su zaglavili u vijeću, nisu nikako mogli izaći iz grade vijeća pa su malo zakasnili, ali evo sada su s nama. Razgovarat ćemo o humanitarnoj razvojnoj poveznici u Sudanu. Situacija je jako ozbiljna i ja neću sada o tome govoriti jer su zato zaduženi naši govornici. Želim samo reći da je Europska unija jedan od najvećih donatora humanitarne pomoći u Sudanu. A baš smo sada razgovarali o VFO i o problemu poveznice. E, mi smo se već sastali, razgovarali smo o, dugoročnom financiranju razvojne pomoći. Govorili smo o višegodišnjem financiranju. Znam da ste došli iz Ugande i kolege su mi rekle da se jedno, da čitav život provode ispisujući ugovore, ugovor za ugovorom, umjesto da budu na terenu, zato što se radi o godišnjem financiranju, a sada će se taj problem rješavati idućim VFO-om. Dakle, danas poslije podne se sastajemo sa povjerenikom, pa slobodno, ovaj, slobodno se osvrnite na vaše ideje o tome kako bi se program trebao organizirati, dakle programsko razdoblje. Vi ste bili u ključnim zemljama regije. Mi smo um, bili u Ugandi prošli tjedan, uh, um, otišli su i kolega u Južni Sudan i znamo da su problemi povezani uh, i jako je važno da bi općenito bilo mira u regiji da mir bude i u Sudanu. S nama je uh, gospodin Hollingworth koji je predstavnik svjetskog programa za hranu i i direktor Ureda za Sudan. S nama je Ruth McWana, ona je predstavnica Sudanskog ureda, oče, odnosno Ureda za koordinaciju humanitarnih pitanja, UN-a. Oboje će uzeti riječ u jednom trenutku. Evo, sedam minuta svatko ima na raspolaganju. Pet minuta svatko ima na raspolaganju, zato što moramo glasovati danas. I ljudi će početi ulaziti pa će vas ometati. Gospodine Hollingworth. Hvala lijepo predsjednice i Zahvaljujem svima zastupnicima koji su nas danas dočekali, primili. Razgovarat ću s vama o strašnoj situaciji u kojoj se nalaze danas ljudi u Sudanu. Kao što znate, 15 godina ili više Sudan je suočen sa akutnom krizom, odnosno ljudi su suočeni sa tom krizom zbog sukoba unutar Sudana među Sudancima. Od ocipljenja juga 2011. godine u Sudanu mogli smo primijetiti e, polagano, ali stalno urušavanje e, sustava u Sudanu i situaciju u Sudanu. E, naime, dug Sudana je postao ogroman. U posljednjih pet godina to urušavanje počelo se ubrzavati do te razine da je danas na početku godine zbog eh, manjka valute eh, u sudanskim rezervama zbog manjka novca, nisu bili u stanju platiti uvoz, nisu bili u stanju nastaviti a davati subvencije koje su obećane za, ključne, za ključnu hranu i za ključnu robu, kao što je, na primjer, e, gorivo, nafta i situacija je doista sada jako strašna. Dakle, početkom godine cijena kruha se udvostručila. Također smo mogli e, primijetiti da se učetvorostručila cijena žitarica, a te žitarice su ključne u prehrani, sudanskoj prehrani. E, također, primijetili smo i da se ključne rafinerije više ne mogu održavati i zbog toga je došlo do, do, do akutne naftne krize u zemlje. Ako nemate goriva, nemate kamiona, ako nemate kamiona, nema kretanja hrane i nema kretanja i prevoženja bilo kakve robe unutar zemlje. Dakle, dogodila se inflacija na razini, ona je sada na 55% i nastavlja rasti. Dakle, suočeni smo sa situacijom u kojoj, dakle, tradicionalni mi ljudi iz međunarodne zajednice, a podupire nas i Evropska unija i države članice. Dakle, tradicionalno oni ljudi koje podupiremo su izbjeglice, raseljeni izbjeglice iz Južnog Sudana, iz drugih zemalja. 2,1 milijuna je izbjeglica je u Sudanu. 800 tisuća dolaze iz Južnog Sudana. Dakle, mi tradicionalno podupiremo te, takve osobe i između 75 i 79, 95 i 99, posto tih ljudi danas ne može platiti osnovnu hranu, a da ne govorimo o zdravlju, obrazovanju i tako dalje. Dakle, e, radi se o tome da se elementarne potrebe ne mogu pokriti. ono što je jako tužno vidjeti jeste da osobe koje se vraćaju, povratnici, dakle oni koji su bili raseljeni, a sada se vraćaju, vraćaju se u svoju zemlju, na svoju zemlju, ali se suočavaju sa situacijom u kojoj nemaju hranu, u kojoj im je potrebna pomoć. I sada po prvi put e, vidimo e, rezidentne zajednice koje nisu pogođene konfliktom, koje nisu pogođene regionalnom nesigurnošću. Dakle, radi se o ljudima koji žive kod kuće, koji obrađuju zemlje, koji rade u, radionicama i koji ne uspijevaju e, pokriti svoje potrebe zbog gospodarske krize i, i, i ostalih kriza. Dakle, ne samo da su stvari preskupe, da je problem pristupa robi, već ih više ne možete niti, više, ih se ne mogu niti priuštiti. Dakle, situacija postaje sve gora i gora u zemlji i nastojite kako zabrinjava. Sudan ima sedam susjeda. Tih e, sedam susjeda sve su to krhke zemlje. Sudan sam po sebi ima 42 milijuna stanovnika. Od tih sedam susjeda, kada to zbrojite e, sa kada to zbrojite sa Sudanom i susjednim državama, vi dakle imate 230 milijuna ljudi koji žive u vrlo nestabilnim uvjetima. Čitava ta regija postaje veoma nestabilna i ide prema a, točki gdje doista može doći do implozija. Što zapravo implozija znači? Znači da bi još više ljudi moglo biti raseljeno, da bi se još više ljudi moglo, moglo biti prisiljeno na migracije zbog situacije u regiji. Također, UNAMID, Dakle, zajednička misija u Darfuru UN-a i Afričke, i Afričke unije, oni se povlači. Oni zapravo započinju proces od dvogodišnjeg povlačenja iz Darfura. Zbog čega? Zbog toga što je bilo i pozitivnih naznaka. Dakle, poštuje se primirje, ima pozitivnih pomaka i upravo zato je odlučeno da će se UNEMID brže povući iz te regije. E sada, uz naftnu krizu, krizu ekonomije, možemo reći da se ovo događa u najgori mogući trenutak, jer UNAMID sa povlačenjima mirovnih snaga iz Darfura stvara situaciju u kojoj bi se sukobi ponovno mogli razbuktati u zapadnom dijelu zemlje. Ništa od toga nije pozitivno. E, Sudan je e, kontekstualno gledano vrlo komplicirana zemlja. Tamo je još uvijek, e, još uvijek postoji problem sa predsjednikom Omarom Al-Bashirom Eh, još uvijek imamo terorizam koji eh, financira država, zatim državni dug je ogroman i eh, tek treba potpisati Sudan u sporazum iz Kotonua. Dakle, tipični oblici razvojnog, razvojne pomoći, kao što su, na primjer, krediti, takvi oblici pomoći ne dolaze i ne mogu doći ako pogledamo kako sustav funkcionira. Dakle, humanitarni dolari, euri, lire, trebali bi, dakle, doprinose koliko god mogu razvoju, ali oni ne mogu zamijeniti one dolare kojima je cilj izgradnja mira. I taj problem sve više i više raste. Bilo je i uspjeha u Sudanu. Naime, Sudan je nam nominirao Europsko vijeće a, kao zemlju pilot za humanitarnu razvojnu, za humanitarnu razvojnu poveznicu. Sada moramo vidjeti kako zapravo djelovati na ta tri područja neksusa, odnosno poveznica, razvoj, pomoć, mir. I sada bismo trebali poboljšati planove. Jer ako donatori i provoditelji projekata zajedno ne planiraju, situacija se neće poboljšati. Gdje smo vidjeli poboljšanje? Vlada se uključila. Zašto treba uključiti vladu? Kako bi bili odgovorni za ono što obećavaju svojim ljudima i za ono što obećavaju da će učiniti za njih u koordinaciji s nama. I tu se situacija popravlja u tom području, ali ono što nije dobro i što se još uvijek ne događa a to je predsjednica već rekla, ne vidimo istu razinu višegodišnjeg financiranja koja nam je potrebna kako bi ostvarili više uspjeha. Nemamo dovoljnu razinu fleksibilnosti, fleksibilnog financiranja koje bi se mogu iskoristiti za neke dijelove te humanitarno-razvojne poveznice i ne vidimo također razinu potpore koju, koja je potrebna. Trenutačno 7,1 milijuna ljudi u osobi, milijuna ljudi u danu treba humanitarnu pomoć. a broj ljudi kojima je doista potrebna razvojna pomoć još je veći. Jednostavno, novca nema. Humanitarni proračun 1,4 milijarde dolara je potrebna, mi imamo samo četvrtinu toga. Ispričavam se, 1,4 milijuna dolara je potrebno, imamo samo četvrtinu toga. Dakle, doista je potrebno raditi na ovome svemu. Dakle, politička i socijalna pitanja imaju doista stvaran učinak na živote ljudi u toj veoma krhkoj regiji koja bi mogla doista propatiti ako Sudan ako se dogodi implozija u Sudanu. A, želi li gospođa nešto reći? Ne. Mm, biste li prije nego što dam riječ članovima, vi ste bili, da razgovarali ste s ministrima i sa vijećom. Što ste od njih čuli? Što ste zatražili od njih? Razgovarali smo o humanitarnom razvojnom neksusu, odnosno poveznici o humanitarnoj pomoći i mi smo željeli osigurati fleksibilno financiranje u okviru višegodišnjeg okvira i nadamo se da će to Evropska unija uspjeti ostvariti. Također, trebamo vidjeti kako pronaći načine da pomognemo, a koji su izvan pravilnika, izvan ustaljenih puteva, a koji će osigurati da Sudan ne postane potpuno nestabilna zemlja gdje imate 3,5 milijuna ljudi koji potencijalno traži svoje mjesto pod suncem, sigurnost, kruh i tako dalje. Jutro smo razgovarali o Kongu i o problemima implozije u Kongu. Prošli tjedan smo bili u Ugandi i oni se doista počinju psihološki pripremati na dolazak a, E, na, potencijalni dolazak e, izbjeglica iz Konga. Dakle, ovo je doista test. Mm. Test naše prevencije potencijalnih humanitarnih katastrofa. Vi ste rekli 1,4 milijuna da imate. Zahtjev za 1,4 milijarde dolara za humanitarno djelovanje u Sudanu a to je, e, a na raspolaganju nam je manje od četvrtine. Evo kolege, evo vidim da se Cecil javlja. Cecil, izvoli. Grazie Linda. E, e, Hvala Linda. Ja se ispričavam ako je ovaj zahtjev već iznesen, jer sam malo zakasnila, ali htjela bih govoriti o onome što se događa u Nigeru i u situaciju koja je postala doista akutna vezano za Sudance. Većina ih je iz Libije i odlazi u Niger. Ne znam jeste li se bavili tim pitanjima. Što je sa Sudancima u Nigeru? Možete li nam nešto o tome reći? Evo, imali drugih pitanja? Dakle, pitanje vezano za Niger. Cijeli Sahel ima problema. Ljudi se kreću subsaharskom Afrikom i pokušavaju se kretati prema sjeveru. To je problem. Sudan je prolaz prema Libiji, a to je vrata za Europu i Sudanci odlaze iz Sudana u potrazi za sigurnošću. Kao što sam rekao, 1,2 milijuna izbjeglica nalazi se danas u Sudanu. Iz Eritreje, iz Srednje Afričke republike, iz Čada i najviše iz Južnog Sudana. Ali ima sve više i više Sirijaca koji dolaze u Sudan. Dakle, e, Sudan otvara granice izbjeglicama i omogućava, dopušta izbjeglicama da slobodno rade i da se slobodno kreću po Sudanu, ali ne mogu raditi zato što je ekonomija u problemima i situacija je sve strašnija i strašnija. E, zbog e, pitanja financiranja pomoć je sve manja i manja i vrlo vjerojatno oni neće jako dugo ostati u Sudanu. Mogu li ja postaviti jedno pitanje vezano za naftu? Jer kao što znate, Sudan je značajna, značajni izvor e, nafte i to velikom većinom se to nalazi u Južnom Sudanu. Što je sa Kinezima u Sudanu? Sjećam se da sam 2009. godine bila u Kopenhagenu i studanci su tada jako studanci su bili u sprezi sa kinezima koji su blokirali dogovor o klimatskim promjenama. Što se događa sa kinezima i sa naftom u Sudanu? Kakvu suradnju dobivate od vlade, od, od Bašira, od Albašira? Kao što znate, on je kaznen, kazneno gonjen na Međunarodnom sudu. Mislim, kako raditi, kako, koliko je lako ili teško raditi u zemlji u kojoj nemate suradnju s vladom. Međunarodna zajednica e, je insistirala na, na nezavisnosti Južnog Sudana, nadajući se da će to riješiti neke probleme u regiji. Međutim, ništa se nije riješilo. No, kako, kako, kako u tom kontekstu gledate studentsku vladu? Jako puno dobrih pitanja. E, prije svega, da, velika većina naftnih rezervi je u Južnom Sudanu, a ne u Sudanu. I e, Sudan, kada je cvjetao, dok nije došlo do ocipljenja Južnog Sudana eh, je zapravo eh, primao iz Južnog Sudana naftu, a zatim su izvazili tu, izvozili tu naftu. taj naftovod i ta, ta, ta poveznica više ne, ne, ne financira, ne, ne postoji, dakle nema više eh, nafte koja dolazi iz Južnog Sudana i to smanjuje i prihode. Između ostaloga to je jedan od razloga manjka prihoda u zemlji. Što se tiče kineskih ulaganja u Sudanu, većina tih ulaganja odnosi se na vađenje same nafte tamo, ali samo, ne samo nafte, nego i zlata, jer ima i zlata u regiji. Međutim, to se smanjuje također, zato što novca nema. I, i, i zemlja je bankrotirala. Nema novca u zemlji. <clears throat> E, dolaze, e, dakle, oni jednostavno nemaju rezerve, rezerve novca. No što je čudno, možda, jest to da tamo ipak postoje prilike. Naime, u, vrijem, u, u očajnim vremenima, možda ne iz pravih razloga, ali e, vlada e, je puno više sklona raditi s nama nego što je to bila u prošlosti, zato što postaje očajna. Iako doista žele stvoriti partnerstvo sa Zapadom i sa ostatkom svijeta, dakle, izvan onog popisa prijatelja na koje se obično oslanjaju, da bi to učinili, oni moraju priznati sebi da moraju raditi sa nama i surađivati s nama i morat će također e, prihvatiti neke uvjete koje mi namećemo kada je riječ o zajedničkoj suradnji. Puno smo radili sa komisijom Evropske, sa misijom Europske komisije u Sudanu, a također i sa odjelom za međunarodnu suradnju Ujedinjene, kralje, Ujedinjene kraljevine i s drugim donatorima i željeli smo uspostaviti e, fond za prilagodbu koji bi pokrio e, potrebe sudanaca u provedbi nekih vrlo teških projekata financijskog restrukturiranja. Radi se od 3 do 5 milijarde dolara, radi se o takvim iznosima. E, I ako dobijemo sredstva za taj fond, pristup tom fondu je uvjetovan time da vlada mora poštovati vrlo stroge uvjete vezane za ljudska prava, demokratizacija, vladavina, eh, prava, eh, razno razne slobode, dakle postoji vrlo dugačak popis eh, uvjeta. O tome oni sada pregovaraju s nama jer jednostavno postaju svjesni da moraju pregovarati s nama jer, su, jer je situacija toliko očajna. Dakle, upravo ta razina očaja otvara vrata koja su prethodno bila zatvorena i zaključena. Evo, Cecil se ponovno javlja. Prvo gospođa Kijenge, a onda ćemo dati riječ drugom kolegi. Hvala lijepo. Ja se ispričavam, ali nisam dobila jasan odgovor na svoje pitanje. Možda zato što to nije bilo cjelovito pitanje. Ja sam govorila o situaciji u kojoj se nalaze sudanci u Nigeru. Naime, postoje programi naseljavanja, ali su Sudanci isključeni iz takvih programa u Nigeru. Ti ljudi dakle nisu uključeni u programe, to je problematično. Dakle, njih će se vratiti kući. Dakle, postoji li program za Sudance? Ima toliko programa u Nigeru, ali Sudanci nisu uključeni u te programe. Doista ne mogu komentirati operacije u Nigeru. E, i to ne mogu konkretno komentirati e, situaciju u kojoj se nalaze Sudanci jer mi ne vodimo taj program. E, dakle, sudanske izbjeglice u, e, u zemljama kao što su Čad ili Srednjoafrička republika, dakle susjedne, susjedne države. Dakle, izbjeglice u tim državama vraćaju se u Sudan zato što je situacija u tim dvijema državama jako teška. I zato zaključuju da im je bolje vratiti se u matičnu zemlju nego ostati recimo u Srednjoafričkoj republici. Ali ja doista iskreno nisam, moram vam reći da ne poznam situaciju u Nigeru. Hvala lijepo. Dakle, imamo glavnu upravu EKO. Mihaela Zupančik. Desmet Angael Mizeli. Julian Desmet i Gael Mizeli. Evo, sami se predstavite. Julian Desmet eh, iz DG Eko, iz glavne uprave. Ja se bavim i Sudanom i Južnim Sudanom. Prije svega, moram vam reći da se glavna uprava Eko u potpunosti slaže se ovime što smo upravo čuli. Dakle, ovo je doista strašna situacija, ekonomska situacija se urušava i ona već stvara negativne posljedice. 1,6 milijuna ljudi više je sada, sada ima potrebu za humanitarnom pomoću 7 milijuna ljudi a, o, u, ukupno za 2018. godinu. Dakle, po, troškovi dodatni troškovi za UN su 5 e, milijuna eura. Što se tiče različitih inicijativa koje je UN e, pokrenuo kako bi uspostavio snažniji humanitarno-razvojnu humanitarno razvojnu poveznicu, ja moram reći da mi pozdravljamo ove inicijative Također pozdravljamo činjenicu da smo mogli sudjelovati u definiranju konkretnog rada vezanog za tu poveznicu. Možete znate, ali u svakom slučaju za Europsku uniju jest sudan pilot zemlja za a, humanitarnu razvojnu poveznicu i neke inicijative su pokrenute kako bismo to uspostavili. Naravno, ovaj proces nije jednostavan, ni lagan. Kao što ste upravo čuli, kontekstualno gledano postoje ograničenja, velika ograničenja koje nas sprečavaju da provedemo vrlo ambiciozan program. A kada kažem ambiciozan, mislim u financijskom smislu ambiciozan. Dakle, Sudan nije ratificirao sporazum iz Kotonua. Dakle, sredstva koje su na raspolaganju za Sudan vrlo su ograničena. Mi ipak imamo godišnju godišnju dodjelu sredstava od otprilike jedne milijarde eura, ali za cijeli svijet, a koje bi trebale pokriti sve krize na svijetu, uspjeli smo malo povećati ta sredstva sredstvima koja možemo mobilizirati iz rezervi za hitne slučajeve ili pak prijenosima iz Europskog razvojnog fonda prijenosima sredstava. Dakle, sredstva su ograničena. Činimo sve što možemo da odgovorimo na nove potrebe, ali moramo se priznati da su sredstva ograničena. Evo, 2017. godine mobilizirali smo 46 milijuna za humanitarnu pomoć u Sudanu. To je bilo moguće za to što smo prebacili sredstva iz Europskog razvojnog fonda značajnu količinu i zato što smo mobilizirali rezerve iz europskog proračuna. Ove godine imamo dodjelu od 23 milijuna eura, to je inicijalna dodjela i sada treba vidjeti možemo li to povećati kako bismo se suočili i odgovorili na nove potrebe. Ali u svakom slučaju Ovdje su iznosi, iznosi koji su potrebni su puno veće, koje se doslovce izražavaju u milijardama, ali to je ono, ono što eko može učiniti da bi odgovorio na postojeće potrebe. Naravno, tu je jedan makroekonomski problem koji je zahtjeva puno veće sredstva i puno veće ambicije. I to je otprilike to što sam želio reći. Razgovarali smo sa država članicama o konkretnim akcijskim planovima, o provedbi poveznice. O tome je bilo riječi i u travnju. A u nadolazećim mjesecima i EFKO i DEVKO i EKO će definirati koje će se konkretne akcije provesti ali neće to biti velika sredstva, zato jer imamo ograničenje koje proizlazi iz činjenice da Sudan nije ratificirao sporazum iz Kotonova. Evo to je baš e, primjer što se događa ako ne postoji više godišnje financiranje. Dakle, e, sredstva se moraju namjenski trošiti, ali ako to ne postoji, onda e, ne možete dugoročno planirati, ne možete planirati niti za razdoblja duža od e, godinu, odnosno godinu i po dana, niti možete krenuti u duge programe, dugoročne programe. Evo imali smo problem s opremom vode, recimo, i to se također nije moglo bolje isplanirati na terenu. Dakle, ne radi se o e, vašem radu, nego o općoj upravi eko e, i financiranju Nexusa. Gospođo Hollingworth, e, evo mi sad moramo završiti jer se glasuje u 12.15. Imamo mogućnost spriječiti humanitarnu krizu puno većih razmjera i Nadam se da e, neću ja to morati pred vama opisivati ako ne budemo poduzeli određene mjere jer e, katastrofe e, tih razmjera u državi veličine Sudana mogu završiti samo na jedan način i ja se bojim da ćemo zbog nedostatka novca, nedostatka goriva se suočiti s nedostatkom milijuna tona e, hrane. Upravo zato e, nam je potrebna služba za vanjsko djelovanje da bismo udružili snage u e, promišljanju mogućih rješenja za humanitarne izvanredne situacije. E, trebalo bi naravno uvijek pogledati i na karti kako, kako je susjedstvo i okruženje. Vi ste govorili o sedam e, iznimno osjetljivih e, država u okruženju na koje također ne smijemo zaboraviti. E, jedan dio ovoga ćemo moći raspraviti i danas poslije podne.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 Slijedi glasovanje, poštovane kolege, koje moramo u sadanom vremenu dovršiti. Pa prelazimo dalje na točku desetu partnerstvo i suradnja, sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Iraka. Ovo je mišljenje AFETA i e, gospodin Varninen je e, izvjestitelj. Izvolite. Hvala lijepa Linda. Ja ću samo u nekoliko riječi zahvaliti kolegama na e, dobrim e, amandmanima koji su predloženi. Nažalost nije bilo e, prostora za kompromisne apartmane pa ćemo onda glasovati po dijelovima iz drugih, iz određenih razloga neću sve moći podržati, a većina ih je doista odlučna. Možemo krenuti u glasovanje. Testiramo samo da vidimo je li sve u redu, funkcionira li sve. Otvaram glasovanje, zatvaram, otvaram, zatvaram. Evo, sve funkcionira. Dakle, prvi amandman za, protiv, suzdržani odbija se. Tri. Za, protiv, suzdržani odbija se. Za, dva, amandman dva. Za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman četvrti za protiv suzdržani odbija se 5 za protiv suzdržani odbija se 6 za protiv suzdržani usvaja se za 7 za protiv suzdržani usvaja se 8 za protiv suzdržani usvaja se Amandman 9. za protiv suzdržani usvaja se. 10. za protiv suzdržani usvaja se. 11. za protiv suzdržani odbija se. 12. za protiv suzdržani odbija se. 13. za protiv suzdržani usvaja se. Usmeni amandman 1. za protiv suzdržani usvaja se. Ne. 15. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman šestnesti, 17. za protiv suzdržani usvaja se 18. za protiv 18. provjeravamo otvaram glasovanje zatvaram odbija se 19. amandman za protiv suzdržani usvaja se, 20 za protiv suzdržani usvaja se, 21 za protiv suzdržani usvaja se, 22 za protiv suzdržani odbija se, amandman 23 za protiv suzdržani odbija se, 24 za protiv suzdržani Usvaja se 25 za protiv suzdržani, usvaja se 26 za protiv suzdržani. Usvaja se. 27 po dijelovima. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. 27 drugi dio za protiv suzdržani odbija se. Usmeni amandman 2 za protiv suzdržani usvaja se. Dva... Ne, ne razmatra se. 29 29 za protiv Provjera 29. Zatvaram glasovanje. Odbija se opet 9.11. 30. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za protiv suzdržani usvaja se 33 za protiv suzdržani usvaja se 34 za protiv suzdržani usvaja se 35 za protiv suzdržani usvaja se 36 po dijelovima prvi dio 36. za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se 37. amandman za protiv suzdržani usvaja se i pojedinačno glasovanje o e, cijelom e, izmijenjenom mišljenju. Otvaram glasovanje. Jednoglasno usvojeno, odnosno ne, 21 prema 2, 21 za, 2 protiv, velika većina. Hvala lijepa. A mi se ponovno nalazimo u 14.30. Hvala vam.